E, vezano za izbor potpredsjednika Europskog parlamenta. Rok za kandidature predlažem da bude do večeras do 22.30. Trebaju se kandidature e, uložiti u e, ured R 110 u zgradi Louis Weiss. Prekidam